Dobar dan, poštovani kolege, dame i gospodo. Nastavljamo sa zasjedanjem. Zapisnik jučerašnjeg zasjedanja i tekstovi koji su usvojeni su sada dostupni. Imali komentara? Evo, možemo smatrati zapisnik usvojenim. Možemo početi sa prvom točkom na dnevnom redu, a to je tematska rasprava o klimatskoj i ekološkoj kriznoj situaciji. Želim izvijestiti zastupnike da u ovoj raspravi nećemo imati spontanog javljanja za riječi, da nećemo prihvatiti plave kartice. Evo, s time ostavljam, e, otvaram raspravu i dajem riječ autorici e, prijedloga gospođi Dali. Hvala i hvala kolegama koji su ovdje i hvala predstavnicima finskog predsjedništva. Nadam se da ovu klimatsku kriznu situaciju osjećaju i predstavnici komisije da će nam se što prije priključiti morska razina raste bez presedana i također se prema prognozama e, događaju i e, razne nepogode e, vrlo često. Također dolazi i do šumskih pozara koji su bili neviđeni do prije ovoga stoljeća. Dakle, to nisu puste priče, nego je to zaključak IPCC-a i to iz njegovog posljednjeg izvješća u rujnu 2019. E, godine. Klimatska kriza i e, ekološka kriza su prožele naše gradove i također naš parlament. Dovoljno je prazna retorika onih koji govore da klimatske promjene treba rješavati hitno, ali onda kada dođe do posljednje trenutka se izvlače prije nego što se usvoje odgovarajuće mjere. Građani plaćaju cijenu oluja, poplava i požara, traže od nas da e, riješimo uzroke ovih ekstremnih vremenskih nepogoda. Zbog toga su socijalisti i demokrati zatražili ovu raspravu i tražimo novi pristup u rješavanju ove krizne situacije s kojom se suočavamo, jer je to doista krizna situacija. No, samo reći da je to krizna situacija nije dovoljno, jer ako vam krov gori nad glavom, nećete samo zvoniti na uzbunu i čekati spasioce. Naravno da ćete se pobrinuti da dođu vatrogasci i da ugase požar. Zato želimo nešto poduzeti sada i to e, imamo dugoročni socijalni, ekonomski i ekološki plan e, koji e, treba odgovarajuće financijske resurse i provedbu. Kako bismo suzbili klimatsku krizu trebamo sredstva kako bismo omogućili tranziciju i to početkom iduće godine i to mora biti i privatno i javno ulaganje sa strane zemalja članica i Europske unije. Ugljična neutralnost također e, zahtjeva revolucionarni oprat koji će omogućiti stvaranje novih radnih mjesta i osigurati konkurentnost naše industrije, ojačati otpornost, poboljšati jednakost i ljudsko zdravlje. Socijalisti i demokrati zahtijevaju ambiciozan plan e, za potpuno e, odmicanje od ugljika, dakle da se više ne subvencioniraju fosilna goriva nego čiste tehnologije i da se promiču biogoriva. Također trebamo očuvati bioraznolikost i promicati održivu poljoprivredu što će spriječiti i nestašicu hrane. Također e, trebamo imati planove za pošumljavanje. Trebamo očuvati e, vodne resursi i ulagati u nove tehnologije koje će riješiti problem nestašice vode. Trebamo obnoviti zgrade i osigurati energetski očinkovite zgrade i nakon svega trebamo također i fond za pravednu tranziciju koji će osigurati odgovarajući društveni i ekonomski napredak koji neće e, pustiti nikoga za sobom. Treba nam e, akcija po pitanju klime koja će ostvariti potrebno smanjenje emisija od 55% do 2050. godine. Trebaju nam obnovljivi izvori energije iz morskih e, plima. Trebamo također očuvati i zaštititi vodene ekosustave i izvore hrane iz oceana. Svijest raste, naši mladi su podigli glas i sada je pred nama izbor. Ili ćemo reći da vlada kriza i ne poduzeti ništa, ili ćemo iskoristiti ovaj izazov kako bismo ga prevladali i izašli iz svega jači i osnaženi. I mi, socijalisti demokrati, glasamo za ovo potonje. Hvala. Hvala. I sad u ime Finskog predsjedništva, gospođa Tuporajnen, izvolite. Uvažena predsjedateljice, gospodo zastupnici i zastupnice, hvala vam što ste mi dali riječ u ime vijeća o ovoj tematskoj raspravi, vrlo aktualnoj raspravi. Klimatske promjene su egzistencijalni izazov koji ne štedi nikoga, već vidimo da dolazi do razarajućih učinaka tih promjena. Trebamo dakle što hitnije pojačati mjere u borbi protiv klimatskih promjena i to u svjetlu i nedavnih izvješća, naročito i PCC-a, o mogućem zagrijavanju od 1,5 stupnja Celzija odnosno odnosu na preindustrijsku razinu. Istina, pokazalo se da je globalno e, zagrijavanje već doseglo jedan stupanj i da raste za 0,2 e, stupnja po desetljeću. Ako ne osnažimo mjere, globalna prosječna temperatura i njen porast bi mogla doseći 2 stupnja Celzija nakon 2060. godine i nastaviti dalje rasti. Također, klimatske promjene sve više se i e, smanjenju bioraznolikosti na globalnoj razini desašici vode i nestajanju ekosustava. Arktik se zagrijava dva puta brže nego inače, što već ima ozbiljne globalne, lokalne i regionalne posljedice. No, prema izvješću UN-a, nacionalne omotnice koje su zajednički dale stranke potpisnice Pariškog sporazuma nisu uspjele postići dugoročne ciljeve tog sporazuma. Iako je do sada učinjen nedovoljan napredak, ipak vidim da se zahtjeva sve više ambicioznije mjere. Pozitivan je znak da imamo sve više znanja, svijesti i dvojbe u vezi sa klimatskim promjenama i to u čitavom svijetu. Također ohrabruje vidjeti da su civilno društvo i građani, naročito mladi, počeli zahtijevati ambicioznije mjere. Treba promijeniti način eh, proizvodnje i potrošnje dobara koja je vladala do sada i zato nam je potreban angažman mladih ljudi ako želimo uvesti te mjere koje će osigurati da naš planet preživi i u budućnosti i da bude podoban za život i budućim pokoljenima. Eh, sastanak na vrhu prošloga mjeseca bio je još jedna dobrodošla inicijativa za podizanje političke volje i eh, preuzimanje dodatnih obveza u skladu sa Pariškim sporazumom. Dakle, postoji zajednička volja da se provedu promjene i ona obuhvaća i vlade i industriju i građane i to je bitno kako bi se postigao ovaj kopernikanski obrat koji je potreban kako bismo spriječili katastrofalne posljedice klimatskih promjena. Europska unija je odlučna u podizanju tih ambicija i e, u preuzimanju vodeće uloge. Dakle, treba se odmaknuti, smanjiti emisije od 1990. do 2017. godine naše gospodarstvo je poraslo za 58%, a ukupne emisije su se smanjile za 22%. Europska unija će dakle premašiti cilj za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine. Također je predviđen paket zakonodavstva koji će osigurati da Europska unija ostvari ciljeve za 2030. godinu i da će ostvariti dakle obvezu preuzetu sukladno Pariškom sporazumu. No, znamo da europske politike koje su sada na snazi neće biti dovoljne kako bismo ostvarili dugoročne ciljeve sporazuma. Zato nam e, trebaju brze i dalekosežne mjere za preobrazbu društva i industrije u nadolazećim desetljećima i u tom e, cilju sve stranke i Europska unija će podnijeti dugoročne strategije za smanjenje e, emisije stakleničkih plinova sukladno predlozima UN-a. Kako bismo europsku uniju pripremili za tu dugoročnu strategiju, vijeće od studenoga prošle godine raspravlja o tome kako postignuti e, klimatsku neutralnost u skladu sa Pariškim sporazumom i obvezom komisije e, čistog planeta za sve. Razmjeri promjena u društvu i u gospodarstvu koji su zato potrebni zahtijevat će ulaganje napora od strane svih sektora u gospodarstvu i stoga je važno da ova rasprava bude opsežna i što uključivija i da obuhvati cijelu Europsku uniju i njene zemlje članice. Dakle, ova tranzicija će dotaći sve i moramo njome odgovarajući upravljati kako bi ona bila pravedna jednaka za sve građane. Trebamo uzeti i u obzir naravno i posebnosti regija i zemalja članica i ne smijemo dopustiti da itko zaostane u tome. S druge strane, tranzicija također nudi mnoge mogućnosti i potencijal za ostvarenje gospodarskog rasta, za stvaranje radnih mjesta i postizanje tehnološkog napretka. Kako bismo iskoristili taj potencijal trebaju nam e, dodatna ulaganja u industriju kako bismo zaštitili industriju od e, konkurencije u globalnom e, svijetu. Mnoge zemlje članice su se složile sa postizanjem klimatske neutralnosti do 2050. godine, već su si zacrtali ciljeve u tom smislu. Mi ćemo i dalje raditi na jednom sporazumu koje će moći postići i potpisati sve članice i e, vijeće mora preuzeti vodeću ulogu kako bi ostvarilo ovu viziju do kraja 2019. godine. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Hvala gospođo ministrice. Sada u ime komisije e, povjerenik Oettinger. Imate riječ, izvolite. Štovana predsjedajuća, štovani zastupnici, zastupnice, gospođo ministrice koja predstavljate predsjedanje vijećem. Ja ovdje zamjenjujem danas kolegu koji nažalost nije mogao e, nazočiti i evo tu sam za raspravu. Novi parlament koji sada se već okupio i uskoro nova komisija sigurno su s pravom održivost i zaštitu klime proglasili prioritetnim. Ali pritom se mogu osloniti na rad parlamentaraca iz prošlog saziva kao i dosadašnje komisije jer europeizacija održivosti i politike zaštite klime kao i razvoj zajedničkih propisa i standarda te adekvatnih instrumenata najbolje o tom svjedoče. Na svjetskoj pozornici možemo mirno tvrditi i konstatirati je da je Europa dokazala svoje ambicije prije Pariza i poslije Pariza. I za nas je ovo očuvanje ciljeva da se ostane bitno ispod 2 stupnja zagrijavanja po mogućnosti 1,5%, da nam je to dakle jedan e, vrlo, vrlo ozbiljan, ozbiljna obaveza ostvariti taj cilj, za razliku od mnogih drugih na svjetskoj pozornici koji ne prilaze tome jednako ozbiljno. Mi smo, međutim, te stvari se mogu napraviti samo na sve evropskoj razini. Stoga mislimo da su nacionalna rješenja tek e, drugo najbolje rješenje. Dakle, na europskom jedinstvenom unutarnjem tržištu je zajednička politika za održivost i zajedničku politiku najrazumnija i najpametnija i najlogičnija rješenja. Zbog toga imamo i sustav ETS-a kod kojih se količina E, dakle o kojoj se može kontinuirano razmišljati i smanjivati je, ali ta količina se onda dakle prema tržiš, e, pravilima slobodnog tržišta regulira i s njome se barata. I na temelju toga možemo onda i ostvari ciljeve do 2030. i kasnije 2050. ETS sustav funkcionira i za dijelove, velike dijelove industrije i gospodarstva. Ono zašto ne funkcionira su za, dio mobilnosti i prometa, zatim za graditeljstvo, pogotovo za struju i ostale instalacije u gradama. I mislim da bi za novu komisiju, a i ovaj novi saziv parlamenta moglo biti vrlo zanimljivo da se razmotri ne bi li se mogao ETS sustav prema istim e, pravilima slobodnog tržišta, tržišnog gospodarstva, prenese i na promet kao i na gradarstvo, izgradnju zgrada. I za to već imamo u nekim zemljama članicama prve pokušaje. Međutim, ponovno moram istaknuti da samo evropska rješenja, sve evropska rješenja tu imaju smisla i mogu logički dovesti do uspjeha. Što su sad mogući instrumenti koje bi vam komisija mogla ovdje predložiti? Moj kolega Franz Timmermans e, će zato biti onako nadležan unutar komisije von der Leyen, jer e, on je odgovoran za zeleni dogovor koji bi odmah u roku od 100 dana nakon preuzimanja e, dužnosti nove komisije trebao pred vijećem i pred javnošću biti predstavljen u cijelosti. E, e, mislim da će to ići zajedno sa procjenama koje se tu moraju provesti. Ali na šta se tu prvenstveno računa? Na tehnologiju. Oslanjamo se na modernu tehnologiju koja će unaprijediti naprijediti u energetsku učinkovitost, vezati emisije i dati veliki doprinost obzoru Europe. A, mislim jer obzor Europe je upravo odlučujući program za tu provedbu. Drugo, mi se oslanjamo na to da će i u budućnosti nastavak ETS sustava i eventualno zapravo vađenje količina iz toga, a na taj način povećanje cijena po toni, da će doći do toga i da ćemo s tim poslom nastaviti. A upravo za to je parlament u središtu. On je ključan za sva savjetovanja i za sve dogovore i koordinaciju. Treće, mi imamo cilj od, reducirati od 40%, a sa onim mjerama koje je još stari saziv parlamenta odlučio, i to u Clean Energy paketu, dakle paketu za čistu energiju i za mobilnost, onda se mogu one prema onim najnižim kalkulacijama smanjenja od 40% može postvariti do 2030. pa čak i 45%. A sada čujemo da ambicije idu i do 50 ili posto ili više od toga. Mislim, međutim, da tu treba provesti procjenu učinka da, i da se vidi koliko se i u kojoj mjeri mogu oni paketi pa, prošlog saziva parlamenta mogu nadopuniti ili eventualno revidirati. Zatim, pitanje trgovinskih sporazuma. Evropska unija je odgovorna u čitavom svijetu samo za 9% ukupnih emisija stakleničkih plinova. Prema tome, s obzirom na to, trgovinski ugovori s drugim partnerima i zajednička redukcija emisija ima puno smisla. Nikad Europa nije bila toliko tražena kao danas kada sa Singapurom, Vjetnamom, Meksikom, Mercosurom, Novim Zelandom i tako dalje raspravljamo o emisijama, izvozu emisija i zatim o održivosti i zaštiti klime. Jer e, to su sve zapravo bitni predmeti, bitne teme koje se pregovaraju u okviru trgovinskih sporazuma provjerava se da li se uvozi u Europsku uniju mogu mirno uvesti s obzirom na e, CO2 cijene koje se daju tim zemljama koje su to proizvele i onda se naravno s druge strane gleda i na našu konkurentnost napokon Ursula von der Leyen je već rekla da te stvari treba dobro provjeriti kod svakog našeg i do sada sklopljenog prijašnjeg trgovinskog ugovora. Naravno, pod aspektom s jedne strane očuvanja naše konkurentnosti, ali s drugom strane s obzirom na emisije CO2 i pridržavanje tih zemalja svih naših standarda. Naravno, pritom je ne treba bojati čak ni mogućih trgovinskih ratova jasno uzimajući u obzir sve moguće troškove koji moraju biti uvijek uravnoteženi. Novi proračunski okvir kojeg je trenutno evo ovo finsko predsjedanje tu moderira i vodi, koordinira napore. Dakle, taj VFO u kojem 25% svih investicija, svih izdataka i rashoda na temu se, se apsolutno zapravo uh, usmjeravaju na zaštitu kleme. To je dakle ukupno 40 milijardi eura godišnje. I kod nekog programa je to 40%, u nekom drugom programu 60%, u nekim programima ima 0% jer stvarno nemaju nikakve veze ni sa zaštitom okoliša ni klime, ali ukupno u tom proračunu je to 40 milijardi godišnje. Postoji 41 regija koja se vadi ugljen i koja živi od toga unutar Europske unije, a za ubrzanje promjene struktura u tim e, regijama, samo Poljska ima 19 takvih regija i jedan častan cilj i važan cilj. Dakle, prelaz sa ugljena na struju, kompletno napuštanje tog eksploatacije ugljena, naravno nešto gdje moramo onda pomoći. A i to tako da svaka tranzicija koja prolazi prođe socijalno pravedno i po sve radnike i po razinu plaća i prihoda. Dakle, kako zbog toga smo i govorili o instalaciji, dakle uvođenju novog fonda za pravednu tranziciju. Kako će se on puniti? Šta će biti kriteriji da se dobiju sredstva iz tog fonda? Na tome radimo. I u tom smislu nam je svaki doprinos ovog visokog doma jako dobro došao Zatim strukturne banke in Europi i će dobar dio zapravo do važnu ulogu odigrati u cijelom zelenom dogovoru. Kako se može evropski, regionalno i privatno ili kako se može između privatnog i javnog sektora posredovati i kako će se to sve aktivirati. Dakle, ukratko, vaša rasprava je jedno otvaranje, početak rada na zelenom dogovoru u javnosti. E, u komisiji von der Leyen će Franz Timmermans dati ovu konkretnu osnovu, kao što znamo, i nastaviti na naporima prošlog saziva parlamenta i prošle komisije. E, mislim da će se pravac zadržati kojim smo krenuli, ali će se brzina povećati. U ime klubova zastupnika, u ime Pučana, gospođa Lange. Hvala, gospođo predsjedateljice. Jasno je da suzbijanje klimatskih promjena je jedno od najvećih izazova našeg vremena i kao što je već s pravom rečeno, to je jedan od ključnih prioriteta nove komisije. Kao demokršanka... Vjerujem da nismo vlasnici ovog planeta, nego ga čuvamo za sljedeća pokoljena, tako da je naša moralna dužnost brinuti se za njega i sigurna sam da ćemo i u ovoj raspravi čuti one koji će, da se tako izrazim, pokazati srednji prst sljedećem pokoljenju govoreći da klimatske promjene ne postoje odbijajući poduzimanje mjera. Također ćemo čuti one koji će vam nalagati što morate ili ne morate ili ne smijete učiniti, da trebate izolirati svoj dom, da trebate kupiti automobil Tesla, iako jedva sastavljate kraj s krajem. Dakle, pučani smatraju da treba postojati treći put, put koji će omogućiti suzbijanje klimatskih promjena, ali uključiti i ljude u to i da neće to prebaciti teret na one koji se to najmanje mogu priušiti ili za zapostaviti neke regije. I zato govorimo o pravednom tranzicijskom fondu. Pučani smatraju da ne trebamo imati samo zeleni dil ili europsko pravo o okolišu, nego također i snažnu industrijsku strategiju kako bismo imali najčišću, najinovativniju industriju koja će doista zadržati radna mjesta za pokoljenja koja će to trebati. Dragi kolega, ako govorimo o održivosti, onda Istina, ta održivost mora biti ekološka, ali ona mora biti i društvena i gospodarska. Trebamo imati snažnu industriju kako bismo ostvarili i ciljeve u vezi sa klimatskim promjenama. Ako ste spremni raditi na ta tri pravca, onda će pučani biti vaši partneri u tome. Hvala. U ime socijalista i demokrata, gospođa Fricon na dvije minute. Hvala lijepo. Ja doista pridajem veliku pozornost eh, Međunarodnom panelu UN-a za klimatske promjene koji smatra da je još uvijek moguće preokrenuti trendove i ispoštovati ciljeve iz Pariškog sporazuma. Međutim, da bi se to postiglo, treba reagirati odmah. Europska unija ima tu važnu ulogu. Kao socijalist eh, vjerujem da Europska unija treba uspostaviti društvo koje ublažava klimatske promjene. Moramo reagirati u sklopu europske energetske politike. Treba nam čista energija. Treba isto tako izbjegavati emisije iz područja prometa i energetike. I mislim da je evidentno za sve da treba dodatno i još brže smanjiti emisije. Da kako uz puno poštivanje sporazuma iz Pariza. Da bismo to postigli, moramo imati političku volju. Mi iz kluba socijalista smo spremni. Za nas je jasno da trebamo braniti ekološku i socijalnu politiku. Uvjereni smo da to možemo postići zajedno, da možemo istovremeno smanjiti emisije i povećati gospodarski rast. Na taj način ćemo moći stvoriti nova radna mjesta i na taj način će doći do promjena na tržištu rada. Naša je odgovornost da se pomogne u e, razvoju kompetencija građana da bi se doista moglo e, postići taj cilj. Ja sam inače iz Švedske, zemlje gdje je na vlasti socijalistička vlada koja se zalaže za borbu protiv klimatskih promjena. Mi u to mnogo ulažemo. Mislim da moramo to postići zajedno, trebamo obećati Greti i svim mladima da ćemo dati sve od sebe kako bismo preokrenuli negativan trend klimatskih promjena. Hvala u ime kluba zastupnika Renew. Na dvije minute zastupnica Rodriguez Ramos. Hvala lijepo. Dame i gospodo, moj klub je svjestan toga da niti jedna institucija i niti jedna vlada ne može samo skrštenih ruku gledati što se događa. Imamo vrlo malo vremena da poduzmemo nešto vezano uz klimatske promjene. Trebaju nam e, do sada neviđene mjere. 93% naših sugrađana smatra da je ovo ozbiljan problem, a naša djeca to smatraju pravom krizom. Hitni problem kriza u ostalom svakoga petka oni izlaze na ulice i apeliraju na nas da nešto poduzmemo. Mi e, trošimo previše resursa, a za sobom ostavljamo previše otpada. Mi trošimo 98% stvari koje konzumiramo. Moramo biti racionalni imati jedan e, bolji i racionalni sustav potrošnje. Dakle, trebamo postići doista pravu promjenu paradigme, povećati e, recikliranje, a prirodni resursi koje koristimo trebaju se bolje koristiti u proizvodnom sustavu 78% naših sugrađana živi u gradovima, trebamo doista raditi na njihovom ozelenjivanju i na postozanju gospodarstva s nultom stopom emisija. To je doista jedan horizontalni problem, ali ne postoji jedan obvezujući globalni sustav i iz tog razloga je ovaj sastanak na vrhu u UN-u na temu klimatskih promjena bio važan. Rečeno je da nam doista trebaju obvezujuće mjere i mi smo pokazali da smo ambiciozni na strani Europske unije bez opredjeljenja svih država članica nećemo moći postići impresivne rezultate. U ime kluba zastupnika zelenih riječ ima gospodin Ajkaut na dvije minute. Hvala vam gospođo predsjedavajuća i zahvaljujem svima što su stavili ovu temu na dnevni red pod e, nazivom dakle klimatska hitnost jer kada slušam vas gospodine Oettinger ne stječe se doista dojam da je riječ o jednom situaciji koja zahtjeva hitan odgovor. Komisija e, sada govori o ciljevima koji su, e, o kojima je donesena odluka prije pet godina. Međutim, u međuvremenu su se pojavila neke, neka nova znanstvena postignuća i spoznaje i ako pročitate znanstvene članke koji sada izlaze vidjet ćete da je pred nama doista situacija na koju moramo hitno reagirati. To je prilika za nas da promijenimo gospodarski model kako bismo postigli klimatsku neutralnost, ali i otvorili nova radna mjesta. Dakle, izvješća su tu, možemo ih pročitati, a vijeće i dalje ima problema kada je riječ o klimatskoj neutralnosti. Možda sada u prosincu, protekla je godina dana, više od godina dana. Hoćemo li sada imati iste ciljeve na sljedećem sastanku kao i prije pet godina, pa to nije ta svijest o hitnosti situacije e, koju traže naši sugrađani mora biti jasno e, da je situacija hitna i to ne samo to ne smije biti samo nešto što proizlazi iz ove rasprave. Tako moraju reagirati i komisije vijeće, ali i ovaj dom. Jer kada govorimo o politikama, niti ovaj dom ne postiže ono što bi trebao. Trenutno razgovaramo o poljoprivrednoj reformi. Poljoprivreda je sektor koji je važan u smislu postizanja klimatskih ciljeva. Ja apeliram na kolege da postignemo rezultate ne samo u lijepim govorima, nego da ova reforma ZPP-a bude doista zelena reforma, a ne da se ponovno daju subvencije najvećim gospodarstvima. Što se tiče trgovine, naši e, sporazumi, trgovinski sporazumi moraju također biti usklađeni sa klimatskom politikom, moraju biti obvezujući kako bismo mogli e, doista ovo staviti na listu prioriteta i na međunarodnom planu. Hvala, zastupnica Sardone iz kluba IDE. Hvala. Socijalistu su predložili i prihvaćeno je da je glavna tema danas poslije podne ekološka i klimatska krizna situacija. Kriza. Pa, nekad se ljevica bavila najslabijima, radnicima, narodom. Čini se da su se stvari promijenile. Ja bih eh, inače očekivala da ljevica vodi riječ kada je riječ o plaćanjima i o sindikalnim organizacijama i slično, ali sada siromašni nisu moderni. Danas je Greta influencerica, a s njom i oni mladi koji izbjegavaju školu i prosvjeduju. Oni diktiraju politiku cijeloj Europi. Europska komisija želi cijeli kontinent prisiliti na provođenje neostvarivih ekoloških programa i to u nerealnim rokovima. A to su vrlo često nepotrebni planovi, a i vrlo često i nekorisni jer e, negativno utječu na proizvodnju, a njihov trošak snose potrošači. Svi želimo zaštititi okoliš, ali dosta nam je politika i slogana koji se sastoje samo od poreza. Ja bih predložila da se revidiraju također i prioriteti i e, hitni ciljevi. Hvala. U ime kluba ECR na minutu i po. Kolega Vondra, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Mi kao konzervativci smatramo da bismo trebali omogućiti da naša djeca uživaju u okolišu koji je u dobrom stanju. No istovremeno smatramo da bi ovaj zeleni program mogao biti vrlo skup i da bi mogao e, doista biti opterećenje za osobe koje imaju srednji i niži dohodak i u ostalom mogao bi se pokazati beskorisnim ukoliko Kina, SAD i druge vele sile ne učine isto. Zato smatram da bismo trebali imati dobru ocjenu naših aktivnosti, što trenutno još nije slučaj. Treba postojati program aktivnosti e, dakle koji bi išli koji bi išli u korist e, ranjivih zemalja i ljudi sa nižim primanjima i nema smisla da intenziviramo vlastite napore ukoliko drugi ne žele preuzeti odgovornost. Postoji jedna izreka, a to je da je put e, prema paklu popločan dobrim namjerama. Predsjednik Macron je želio uvesti neke minimalne mjere i odmah su se pojavili žuti prsluci na ulicama. Tako da doista mislim da bismo trebali izbjeći takav rizik e, kao što smo mogli vidjeti da se dogodilo prošle godine. U ime kluba zastupnika GUE NGL na jednu minutu riječ ima zastupnica Matijas. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Gospodine Oettinger, moram reći da nisam iznenađena, ali sam pomalo isfrustirana. E, dakle, vi govorite o klimatskim promjenama, o klimatskoj hitnosti mi imamo nove probleme, a vi nam ovdje predlažete stara rješenja koja su se već pokazala neučinkovitima. Nas zanima što je sa... Dakle, vi ste nam govorili ovdje o trgovini emisijama i tako dalje. To su sve stvari koje su nam poznate. Mislim da ne možemo koristiti mjere iz zelene politike, a da ne analiziramo čitav sustav i da ne radimo na klimatskoj i socijalnoj pravdi. Ja razumijem da se ne slušaju glasovi ljudi na ulicama, ali vi ih trebate početi slušati. Imamo samo jedan planet i trebamo ga predati e, novim naraštajima da ga sačuvaju. Nema smisla razgovarati o zelenom programu ako ne postoji nikakav plan iza toga. Zastupnica Evi. Hvala. Ja se slažem e, sa onima što su rekli kolege Hautala i Matijas. Govoriti o ETS-u danas je vanvremenski i zapravo nema smisla proširivati ga na tržište jer nije doveo do očekivanjih smanjenja. Trebamo se vratiti e, na suočavanje sa ovom kriznom situacijom, a kako bismo to učinili e, želim uvesti još jednu temu, a to je tema tla, jer suzbijanje klimatskih promjena ne može bez zaštite tala 2000 godina je potrebno kako bi se stvorilo 10 cm plodnog tla koje može jednostavno odnijeti malo jača kiša kao što se dogodilo nedavno u Italiji, u Lombardiji, u Liguriji. Prema procjenama Europa gubi 9 milijuna tona tla godišnje, što znači 75 e, nogometnih igrališta svakoga dana. Samo u Italiji jedna trećina poljoprivrednih tla e, e, gubi E, površinu e, stoji e, Italiju 619 milijuna eura godišnje. Ali to ne vrijedi samo za Italiju, nego su i Francuska i Španjolska u istoj situaciji. Znam da je Europska komisija najavila strategiju za bioraznolikost i nadam se da će se u toj strategiji posvetiti pozornost i zaštiti tala koja predstavljaju čak četvrtinu bioraznolikosti. Dakle, tražimo od komisije da zacrta cilj neutralnosti u odnosu na eroziju tla do 2030. godine, jer bez odgovarajuće zaštite tala nećemo moći suzbiti klimatske promjene, a kako bismo to učinili treba nam holistična, sveobuhvatna politika koja će suzbijati intenzivnu poljoprivredu i nekontroliranu izgradnju. Hvala for a minute and a half, Mr. Weiss, please. I'm sorry, there was a Zastupnica Weiss ima riječ na minutu i pol. Hvala Hvala što ste ovdje stavili temu klimatskih promjena na dnevni red. Uskoro ćemo čuti nešto više u Europskom zelenom programu. Mislim da doista trebamo pronaći prave odgovore i najbolje mjere za rješavanje ove krizne situacije, pritom ne smijemo izgubiti konkurentnost niti, niti radna mjesta. E, dakle, tu trebamo pronaći neke nove poslovne prilike. Klimatski izazovi također mogu stvoriti neke nove poslovne prilike i tu bismo trebali surađivati sa 900 tisuća malih i srednjih poduzeća s obzirom da je tržište najjači mišić na čitavom, eh, u čitavom gospodarstvu. Mi trebamo pokazati da je Europska unija u stanju biti kreativna i da su se E, da se može na ovaj način povećati konkurentnost i otvoriti nova radna mjesta. E e tako razmišlja EPP i tako bi trebala funkcionirati Europska unija, samo Europska unija koja vjeruje u slobodnu trgovinu i sposobnost poduzeća da očuvaju planet može se nositi sa zelenom tranzicijom. Zastupnica Guteland. Ima riječ, izvolite. Hvala vam lijepo. Doista smo čuli da je Gretan Thunberg rekla da želi da reagiramo kao da nam kuća gori i želim to ovdje citirati pred komisijom. Upravo se o tome radi Vidljivo je iz svih izvješća znanstvenika da se potvrđuju isti znanstveni podaci i to nam govori u prilog činjenici da se Europska unija i svjetska zajednica trebaju početi nositi s klimatskim izazovima. Često je moguće da se izgubi nada, međutim moramo stvoriti budućnost gdje će biti više prosperiteta, više inovacija i radnih mjesta u Europi. No, zato bismo trebalo biti predvodnici i trebamo imati vrlo konkretne aktivnosti i Europa ima vrlo konkretnu odgovornost. Treba će također izdvojiti ulaganja e, koja bi trebala biti usmjerena u inovacije, da bismo mogli stvoriti zelena radna mjesta i biti konkurentni. Za nas, e, socijaliste i demokrate, situacija je jasna. Nama je zapravo ponuđena jedna prilika. Trebali bismo pokazati veću razinu ambicija i zato želimo da Europska unija pokaže svoje ambicije i da za barem 56% do 2030. godine smanji vlastite emisije. Trebamo također stati na kraj subvencijama. E, postoje neki sektori koji koriste fosilna goriva, a još uvijek primaju subvencije. Takvo subvencioniranje je doista e, protivno aktivnostima za e, koje klimatskih promjena. Još uvijek trenutno postoje sektori koji su nezapaženi, a koji bi zapravo trebali biti predmet e, vrlo važnih ciljeva, pritom mislim na zrakoplovstvo. Trebali bismo tražiti više. To je važno za klimu i mislim da je to jedna prilika e, koju, koja, pred kojom se nalazi Europska unija da dakle, može djelovati i da može biti predvodnica. Gospođa Šabo, hvala vam. U odnosu na ovu eh, klimatsku kriznu situaciju doista vidim nas eh, kao pomorca koji vidi da oluja dolazi, ali još uvijek ne spušta jedra. I čini mi se da i mi tako reagiramo i ne reagiramo dovoljno brzo. Međutim, tu bismo trebali ipak istaknuti neke stvari. Velik broj država članica e, si je zacrtao da do 2050. godine postigne klimatsku neutralnost. To je predsjednica nove komisije također to istaknula kao prioritet. Već sada bismo mogli smanjiti brzinu brodova. E, na taj način bi se smanjilo za 20% emisije. Ili isto tako trebamo imati bolju e, energetsku učinkovitost zgrada koje se često previše griju. Staklenički plinovi bi se trebali drastično smanjiti i to od danas ukoliko želimo e, zadržati cilj od 1,5 stupnjeva Celzija do kraja stoljeća. Svakih pola stupnja Celzija zagrijanja je, se računa. Uostalom e, na to smo, su nas podsjetili i u Njujorku. Europska unija doista treba preuzeti vodstvo u odnosu na taj izazov. One Menet, monsieur s'il vous plaît. Na jednu minutu riječ ima gospodin Žado. Hvala vam. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Dakle, ova e, krizna situacija pred kojom se nalazimo ne tiče se znanstvenih spoznaja, nego naprosto se tiče toga da treba krenuti e, na dijela. Vi ste nam gospodine Oettinger sada predstavili rad e, dosadašnje komisije kao putoka za budućnost. Međutim, mi nismo na dobrom putu da ispunimo pariški sporazum. Prijedlog e, vaše komisije vezano uz ZPP zapravo povećava stakleničke plinove, gubitak biološke raznolikosti, a trebali bismo postići upravo suprotno. Vi podržavate sporazume o slobodnoj trgovini koji ubijaju klimu, koji isto tako e, dovode do toga da nestaje biološka raznolikost. Mi smo iskoristili na tisuće milijardi eura kako bismo sanirali banke. Dobro, možda ih je trebalo spasiti. Iskoristimo sada milijarde eura da bismo spasili klimu. Europska središnja banka, Europska investicijska banka mogu djelovati zajedno kako bi financirali investicijski plan, kako bi se izolirale zgrade. To bi isto tako dovelo do socijalne pravde, do novih radnih mjesta, tako bismo se oslobodili Putina i svih ostalih. Mislim da trebamo djelovati za dobrobit Europe, za dobrobit klime, ali za to treba postati politička volja kao preduvjet. Gospođa Grisej, na jednu minutu. Merci, madame le président. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, dragi kolege. Mislim da se svi slažemo da trebamo objaviti ekološku e, kriznu situaciju, ali ne slažemo se kada je riječ o mjerama koje treba poduzeti niti o njihovoj učinkovitosti. Kako financirati ovaj e, zeleni program, kako e, uspostaviti fond od bilijun eura, a nismo u stanju financirati fond koji postoji, koji čija su sredstva deset puta manja Prioritet, ekološki prioritet je s jedne strane da se identificira e, demografska eksplozija kao jedan od glavnih e, uzroka problema, a s druge strane da e, se prestane sa premještanjem proizvodnje. Samo kroz lokalnu i nacionalnu suradnju na konkretnim ciljevima i na temelju pravih činjenica možemo odgovoriti na ekološke izazove. Gospođo Zalecka. Gospođo predsjedajuća, povjereniče, kolege. Žao mi je da je tako malo ljudi u prostoriji, ali ja sam htjela reći upravo da su djeca i mladi ljudi, oni dio našeg građanstva koji izlaze na ulicu i koji su očekivali jako puno od ove naše rasprave u parlamentu. A ono što oni očekuju, ono što oni traže su konkretni planovi s koji će biti financijski podržani i praćeni. Dakle, a ovdje se govori samo o fondu za pravednu tranziciju. To je već počet, za početak dobro, međutim što nemamo da krenemo raditi? Mi nemamo još uvijek kolegi povjerenika i to je ono o čemu bi trebali razgovarati. gospodin Macron bi treba napokon trebao svog povjerenika ponovno predstav, predložiti kako bi mogli početi raditi sa punim kolegijem. Znate, mi smo pitali gospodina Timmermansa kako će izgledati novi zakon o klimi, kako kani rasporediti novac za zaštitu okoliša, ali nam on nije dao odgovore i ja se nadam da ćemo doista raditi zajedno u svrhu u cilju zaštite okoliša. Na minutu i pol gospođa Kamp. Hvala lijepo. Svaka, svaki trenutak e, je važan kada kuća gori. Ja stvarno, mi ovdje već godinama raspravljamo o nekakvim vrlo labavim kompromisima, vrlo mlakim kompromisima, a svijet gori. Vemo veliku krizu iz toga bi trebali uzbunu oglasiti najvećeg stuplja. Uzbunu da se sačuvaju klima i vrste, biološke vrste. Trenutno klimatska E, kriza prijeti milijunima e, primjeraka biljaka, životinja, ali i ljudima i čitavom našem okolišu. I kako se može dogoditi da onda Europa troši milijarde za ekološki gledano potpuno neprijaznu mesnu industriju recimo i slične industrije koje su jako loše za klimu, a ne za samu zaštitu klimu. Recimo, prašume u Amazoniji se skidaju i pale kako bi se stvorila e, pašnjaci za stoku koju bi ljudi jeli i tako dalje. Budući povjerenik Timmermans jednostavno to ne želi sagledati u cijelom razmjeru. Kako ćemo mi ostvariti klimatske ciljeve ako se ovdje izolira kompletno mesna i mesna prerađivačka industrija? Troškovi za eh, suzbijanje loših eh, posljedica klimatskih promjena bi trebale se suzbijati, dakle suzbijati se i na taj način da se jede više biljaka i budemo malo više vegetarijanci, a manje jedemo mesa. I mogli bi početi recimo tu borbu tako da manje subvencioniramo kompletne mljekare i mljekarske proizvode. Na minutu i pol gospodin Roland. Hvala predsjedeće. Sve rasprave o klimatskim promjenama govore o onim apokaliptičnim posljedicama ako drastično ne promijenimo naše energetske izvore i način života. Iste stvari su recimo prisutne već od 1988. samita u Torontu koji je usporedio klimatske promjene sa nuklearnim radom. Oni su prognozirali da će temperatura narasti za 1,5 do 4,5 stupnja do 2030. Mi smo sad već prošli više od polovine tog razdoblja, a temperatura je narasla samo za 0,2 stupnja E, Celzija. 70 su nam reč, rekli znanstvenici da ulazimo u novo mini ledeno doba. I onda su došli na genijalnu ideju da se recimo pepeo iz različitih topionica sipa vruća nakon e, kape, arktičku i antarktičku. Dakle, vidite, stvarno takvih teorija ima nevjerojatno puno. Da ne govorimo samo o pjegama na suncu i svemu ostalom. Ili onda naravno i ovaj priča o antropogenom zagrijavanju. Naravno, najveći posljedice toga idu po energetske troškove i standard življenja i života i zatim se ide na dekarbonizaciju kompletnog i kompletne industrije i tako dalje. Te politike naravno e, užasno opterećuju naše porezne obveznike jer su ogromne e, subvencije koje se daju inovativnim firmama za obnovljive izvore energije, a uništava se fosilno gorivo. Dakle, ovo će se pamtiti kao vrijeme kojem su vlade svjesno provele E, jednu od najvećih zabluda stanovništva. Hvala sada na minutu i pol gospođa McGinnis. Hvala lijepo predsjedajuća. Hvala kolege. Mislim da mi ovdje zaboravljamo da se u pravom svijetu stvari događaju. Na primjer, moje izborne jedinice se lokalno vijeće sastaje danas i kako bi imaju jedan poseban trening za promjene klimatske za sve svoje zaposlenike a i susjedna vijeća ima isto tako jednu jako radnu skupinu za održivo, održivost i održivu energiju. Pomažu recimo različitim e, familijama da svoj dom i svoju kuću preurede u skladu sa zakonima i načelima održivosti. Prema tome vidite, mi radimo ponešto. Međutim, mene zanima kako ćemo mi dalje s ovim. Ima puno stvari koje vi ne radite, a trebali biste ih napraviti a to nam više ne treba. Mi zapravo dijelimo sektore i fragmentiramo čak i one sektore e, koje smo već podijelili, pogotovo u poljoprivredi. A ja mislim da treba i naravno jasno reći poljoprivrednicam trebaju preuzeti akciju i početi raditi. Ali ako ih satirate u kut i ne date im disati ni živjeti, onda oni nisu u stanju ništa učiniti. Moramo jako paziti što govorimo i kako radimo. Napokon naši poljoprivrednici su u teškoj situaciji, oni su najčešće E, zapravo zbunjeni i nemaju, ne znaju kojim smjerom bi krenuli. Dajmo im smjer, imamo pametnu poljoprivredu i druge različite instrumente. Nam treba nam jedan novi i jasan ZPP, ali nam trebaju jasni signali i poruke našim e, pod našim poljoprivrednicima. Napokon njihova situacija, konkurencija je loša, 70% ukupne svjetske poljoprivrede, tri korporacije e, kon kontroliraju, 90% svih žitarica, četiri poduzeća. I prema tome kombinirano imaju 60% ukupnog prometa, kompletnog prometa u cijelom poljoprivredi i trgovini hranom, proizvodnji trgovini hranom na svijetu. Prema tome taj lanac se mora E, prekinuti i farmerima pomoći. Gospođa Hvala gospođo predsjedateljice. Poštovane kolege, Činjenica je da vlada klimatska i ekološka kriza i to treba ozbiljno shvatiti bez obzira na ono što čujemo i ovdje praćenja temperature pokazuje da u 50 proteklih godina smo imali povećanje temperature bez presedana i svi europski građani su izravno iskusili i e, ekstremne meteorološke uvjete. S druge strane i povećava se demografski pritisak na planet 2000 e, i sedme bili smo negdje 6 e, milijardi, a sada smo 7 milijardi, a prema projekcijama 2050. ćemo doseći 10 milijardi. Ako želimo očuvati planet i kvalitetu života budućih pokoljenja, moramo promijeniti model razvoja. Sada suzbijati klimatske promjene znači da treba provesti potrebne politike u svim sektorima. Ne smijemo isključiti niti jedan. Trebamo zaštititi ono što već imamo, trebamo obraniti okoliš, bioraznolikost, ali tu mislim također i na čišću energiju, na održiviju poljoprivredu, na veliko pitanje mobilnosti sa manje onečišćujućim prometalima i boljim integriranjem različitih prometala. To također znači i zajedničku mobilnost i nove modele. I na kraju i e, profesionalno usavršavanje kako bismo stvorili nove kompetencije koje zahtijevaju ovi nove modele. Dakle, tu mislim na kružno gospodarstvo i na zapošljavanje novih radnika u preradi e, otpada u novu sirovinu, jer tako možemo zaštititi ono do čega nam je stalo, a to je rerad, dakle prilagođavajući ih novim zanimanjima. Ako ne želimo samo olakšati savjet, eh, eh, savjet s novim namjerama, trebaju nam odgovarajuće dugoročne mjere. Obveza koju je preuzela gospođa von der Leyen treba se financirati počev od višegodišnjeg financijskog okvira koji će biti ambiciozniji i prilagođen klimatskim izazovima. I na kraju eh, želim parafrazirati Miša Mažora, dobitnika Nobelove nagrade za fiziku koji je eh, na pitanje o, planetu B, o novom naseljivom planetu rekao moramo se pobrinuti za naš planet koji je još uvijek eh, prekrasan i još uvijek pogodan za život. Dakle, pobrinimo se sada za naš planet ne zato što to traži Greta nego je jer je to e, nešto bitno za našu budućnost. Hvala vam. E, na minutu gospodin Štefanca. Gospođo predsjedajuća, povjereniče Oettinger, svaki put kada raspravljamo o klimatskim promjenama u ovom velikom domu, gledam gore na galeriju na mlade ljude koji zapravo došli su slušati u čudu o čemu mi raspravljamo. Evo da im dam danas poruku. Evropska unija je jedan div za ublažavanje klimatskih posljedica, ali je s druge strane u prilagodbi klimatskim promjenama pravi patuljak. Klimatske promjene su stigle, već tu su, ali mi premalo činimo, zapravo jako malo, da bi se e, prilagodili budućim klimatskim promjenama. Kako to možemo činiti gradeći nasipe da spriječimo e, nasipe, da spriječimo klimatsku migraciju, upravljamo šumama kako spriječili požare, zelenimo svoje krovove u našim gradovima, izoliramo domove i adaptiramo svoje um, biljke za, za suše. Prema tome nema nikakve kontradikcije između ublažavanja i prilagodbe. Ali u trenutnom VFU samo 3% strukturnih investicijskih fondova koji su, se tiču klime u vezi su sa prilagodbom. Prema tome sljedećem vfo u gospodine Oettinger dajte da naš novac uložimo za buduće klimatske, u borbu protiv budućih klimatskih promjena u prilagodbu. Hvala vam na minutu i pol gospodin Blos. Hvala lijepo predsjedajuće, gospodine povjereniče. Klimatska kriza nije nikakva prirodna katastrofa. Ne, ona je zapravo više manje domaće radinosti. Ona je rezultat jedne kompletno krive politike politike. A da se to promijeni, u rujnu je 4,5 milijuna ljudi izašlo Europi na ulicu. Hvala svakom Fridays for Future demonstrantu, hvala za svaki poster, hvala za svaki transparent, svakog peta kojeg ste napoticali i ukazivali na znanost i njene rezultate. Jer ovako više ne ide dalje, potpuno jasno, ne smiju se više te stvari odbijati kao nevažne bagatele. Međutim, do sada se za kompletan zakon za zaštitu klime pretvorio za sada samo puste deklaracije. Istodobno se jedna i pa milijardi eura ulaže u projekte koji se bave klimatski vrlo nepovoljno i neprijaznim plinskim projektima. U Njemačkoj je kompletan paket za zaštitu klimu isto tako jedna nevažna sitnica. Međutim, e, diskusija nije dovoljna koju mi ovdje vodimo. Napokon želimo vidjeti dijela. Hvala lijepo na minutu i pol. Gospođa Limer, izvolite ako ovi sada okupljeni neurotičari glede klimatskih promjena stalno govore o klimatskoj krizi i to uvijek u odnosu na CO2 u našoj atmosferi, a i od ovdje samo govore o zadnjih 150 godina. I to sa dobrim razlogom, jer ako pogledamo povijest naše zemlje, onda bi spoznali da je bivši sadržaj i sastav CO2 bio puno više nego što ga je danas koncentracija od 400 pcm I osim toga, nema nikakve proporcionalne korelacije između CO2 i porasta temperature. Uzmemo na primjer ovu zeleno histeričnu pred postavku da je povećanje od 100 ppm-a preznači ujedno i povećanje temperature od dva stupnja Celzija. To bi značilo da je u doba dinosaura kada je koncentracija bila oko 2000 ppa. Znači 1600 ppa više nego danas. Onda znači da bi i temperatura trebala biti onda za 32 stupnja Celzija, otprilike 50 i više stupnja Celzija u prosjeku. Znam da je to jako puno brojke u kratkom vremenu i to je previše naporno za ponekog političara. Ali klimatske promjene su pravilo, a ne izuzeće i nama bi bilo puno pametije da se prilagodimo jednoj klimi koja se mijenja. Jer borbe protiv promjene klima ne možemo dobiti samo izgubiti u protivnom. Hvala. Na minutu gospodin Terč, izvolite. Yo creo que todos, todos deberíamos eh, eh, Mislim da bismo svi mislim da bismo svi trebali doista slušati ovo što se ovdje govori Isto tako moramo paziti da e, ne odemo u područje magije i ideologije. Jezično smo se počeli sve više e, udaljavati od e, racionalnog jezika, jezika razuma. Sve radikalnije i sve više ideološki sada govorimo o klimi. Moramo paziti da rasprava se ne svede isključivo na ideološke e, aspekte. neki, oni koji traže neko drugo mišljenje ili zastupaju drugo mišljenje, e, ne smijemo znači jedni druge pregaziti.